Na dnevnom redu imamo situaciju u Azerbejdžanu je riječ. E, gospođi Lunaček, izvolite. Hvala, predsjedavajući povjereniče, dame i gospodo. U istočnom parstvu, nažalost, Azerbejdžan je postala država sa najlošim poštivanjem ljudskih prava. U Bjelorusiji došlo do oslobađanja 16 političkih e, zatvorenika. Ljudska prava moraju biti u središtu odnosa Europske unije s trećim zemljama. Moramo zajedno ustati za one koji brane ljudska prava, vladavinu prava i slobode. Ne smijemo imati duple standarde kao što države koje poštuju i ne poštuju ta prava. Zato tražimo odmah da se oslobode politički zatvorenici. Pozdravljamo to što su azerbađanske vlasti omogućile posjetu Lejli u, za, na traženje Lejle. Trebamo e, također kritizirati ono što se događalo na zbog napada na slobodno izražavanje mišljenja u Azerbajdžanu. Nadam se da će azerbajdžanske vlasti reći to isto. Ova rezolucija traži da sve presude Suda za ljudska prava trebaju biti ispoštivana. Kao posljednje što se tiče e, e, vojne prisutnosti na teritoriju Azerbajdžana. E, gospodin Karim, izvolite. Predsjedavajući, hvala. Kao prvo želim vas podsjetiti na jedan govor u Strasburu prije 14 godina. Azerbajdžan je izabrao put integracije u Europu. Oni su sada usmjereni prema humanističkim i demokratskim vrijednostima Europe. To e, je rekao predsjednik Alija 2001. godine. Ipak odnos između Europske unije i Azerbajdžana e, pokazali su e, nešto sasvim drugačije. Mi smo nismo zadovoljni time. Azerbajdžan e, nije imao poboljšanje u situaciji na Gorno Karabahu i međunarodna zajednica vrlo često ne uzima u obzir sve one izazove koji su prisutni nakon e, rata što se tiče interno raseljenih osoba i izbjeglica. Vjerojatno Europska unija nije bila toliko aktivna koliko je mogla biti u rješavanju ovog dugoročnog konflikta. Međutim, ako učinimo dvije pogreške, to ne znači da stvar Europska unija je e, pokazala da želi slobodu, slobode i da pride veliku važnost ljudskim pravima. Ipak e, danas e, izražavamo samo zabrinutost. Kao prijatelj Azerbajdžana i njegovog naroda želim samo reći da naravno što se tiče naših stajališta, ono je jasno, mi želimo da Azerbajdžan se vrati na prošlost i da se e, ponovno krene prema europskoj budućnosti. Hvala. Poštovani kolege i kolegice, molim vas da se prižavate zadanog vremena jer ako prekoračite to vrijeme e, vi onda oduzimate vrijeme kolegama koji se žele javiti za slobodno javljanje za riječ. U 12 sati imamo glasovanje, molim vas da poštujete druge kolege i kolegice. Gospodin Preda, zahvaljujem. Ono Hvala vam, gospodin predsjedavajući, u ime Pučana sam htio kao prvo reći da smo u našoj rezoluciji izrazili našu zabrinutost vezano uz situaciju, zdravstvenu situaciju Lilje i Arije Junusa i mi stoga tražimo da se što prije otpusti. Isto tako smo zabrinuti zbog toga što e, prešutna diplomacija ne daje ovog žene uvjete i rezultati ako smo ju uspjeli dati sad za svoju njegu. Što se tiče strategije zelenih, dakle oni dolaze na plenarnu sjednicu, a nisu prije toga prošli kroz odbor za vanjske poslove i na plenarnoj sjednici traže da donesemo odluke o e, instrumentu o europskoj policiji susjedstva, o e, istragama koje su institucije Europske unije provele e, nad predsjednikom Alijevom koji je sa gospodinom Tuskom upravo i potpisao dogovore kako bismo mogli napredovati pa i kada se radi o pitanju prava. Dakle, ta strategija zelenih je nerealistična, mi to ne možemo prihvatiti. i Isto tako ćemo tražiti da danas ne glasamo o toj rezoluciji zato što je to jednostavno samo dokaz radikalizma koji će samo dovesti do suprotnih učinaka od onog što želimo. Hvala gospodin Korao. Zahvaljujem predsjedavajući. Možda slučajno, ali možda namjerno, mi danas ovdje govorimo o Bjelorusiji odnos, i o Azerbajdžanu. Vrlo je lijepo vidjeti kako ovaj parlament ima dvostruka mjera u odnosu na dvije države koje geografski pripadaju istom području. Ove dvije države što se tiče poštivanja ljudskih prava ne stoje baš visoko na rang listi poštivanja ljudskih prava. U Azerbajdžanu se mm, ljudska prava krše još više nego u drugoj državi. E, što se tiče Azerbajdžana jasno je da mi sa tom državom poslujemo. Kolega Preda je danas e, govorio o tome. Azerbajdžan nam koristi zato što nam, e, nas opskrbljuje govorivom i mi želimo smanjiti ovisnost o Rusiji. Dakle, koga briga ako Azerbajdžan ne ne poštuje ljudska prava, koga briga ako on nasrće na branitelje ljudskih prava. E, ovo ponašanje pučana e, pokazuje da oni ne žele uopće izglasati ovaj dokument jer ovdje stavljamo ljudska prava ispred poslovanja sa Azerbajdžanom. Dakle, moramo dobro paziti kako ćemo izglasati ovu rezoluciju. Gospođa Vržja. Da, znam eh, da se to ne sviđa gospodina Preda, da parlament već više mjeseci ukazuje na situaciju u Azerbajdžanu. U izvješću o praćenju iz 2015. godine Europska komisija rekla da je demokratska situacija vezana uz poštivanje ljudskih prava eh, nešto što se trenutno pogušava u toj državi. Mi imamo sporazum o partnerstvu, a komisija i vijeće žele i sporazum o pridruživanju. Budući je došlo do blokade, sada se pokušava izvesti jedan protokol suradnje a gospodin Task je e, protekog srpnja posjetio gospodina Alijeva. Mislim, to je nevjerojatno. Gospodin Preda, vi ste u lošem položaju da nam držite lekcije. Prestanite. Napeta situacija sa Rusijom i e, povezanost te države sa resursima nafte ukazuju na, jasno na to kako, kakav je vaš stav prema tome, općenito i stav Europske unije. Moramo prestati s tim jer još jednom ovdje pate ljudska prava. Klan koji drži moć e, misli iskoristiti potpunu nemoć e, i slabost branitelja za ljudska prava u toj zemlji. Gospođa Skake, hvala. Kršenje ljudskih prava se povećalo u Azerbajdžanu gdje Radiha Šmajlova i Leila Yunus i njezin e, muž su zatvoreni kao i drugi politički zatvorenici. Politička opozicija, e, reporteri e, su podvrgnuti represiji i sada pozivamo za veću diplomaciju. E, azerbajdžanske vlasti su imale dovoljno vremena da osiguraju da se ljudska prava poštuju u njihovoj državi i da poštuju obveze koje su preuzeli kako bi primijenili e, odluke e, suda i e, OSS-a i kako bi osigurali da se nastavi sa istočnim partnerstvom koji uključuje poštivanje ljudskih prava i demokracije. Mi ne trebamo novi ruski scenarij u Azerbajdžanu i zato trebamo sada dignuti svoj glas. Koja je alternativa u odnosu na jake formulacije što se tiče velikih e, kršenja ljudskih prava? Što može učiniti tiha diplomacija? Da, dijalogu, ali s jasnom porukom. Vidjeli smo do sada da tihi pokušaj nisu urodili plodom. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Weidenholzer. Asapečan. Uvaženi ne bavimo se po prvi put ovdje sa Azerbajdžanom, to je nešto što se stalno pojavljuje kao tema. Azerbajdžan bi rado pripadao Europi. E, Europske olimpijske igre je održalo sa velikom pompom s Azerbajdžanom nas povezuju gospodarski interesi, a gospodarski interesi su uvijek izuzetno važni, ali u takvoj situaciji imamo pravo postaviti se pitanje ukoliko se Azerbajdžan želi podržavati vladavine prava, ukoliko Azerbajdžan želi podržavati ljudska i poštivati ljudska prava, oni su i potpisnice Europske povelje ljudskim pravima kao članica, država članica Vijeća Europe i žalosno je da Azerbajdžan uvijek iznova eh, odbacuje sve naše zabrinutosti. To nije prihvatljivo situacija, vrlo teško još ćemo čuti i za pokoj dodatnih slučaj i mislim da ne smijemo popustiti u smislu um, traženja poštivanja ljudskih prava u Azerbajdžanu, ali isto tako i u smislu toga da se zastupamo europske interese. Hvala, gospođa Tunun Hohenstein. V państwie prezidenta Alijewa je dzisiaj dva Hvala, predsjedavajući. Danas imamo dvostruko više slučajeva političkih zatvorenika u odnosu na Rusiju i Bjelarus zajedno. Uvjeti u kojima su ovi zatvorenici u zatvoru su vrlo jasni. Predsjednik Azerbajdžana ne mari za ljudska prava i međunarodne obveze. To zahtjeva e, vrlo jasnu osudu s naše strane. Vrlo dobro se sjećam kad smo mi živjeli pod komunizmom, diktaturom i kad smo se borili protiv ovih vlada. U to vrijeme dobili smo veliku podršku e, i Europski parlament se mnogo angažirao i danas žalim zbog toga što moj klub nije potpisao ovu zajedničku rezoluciju zato što ljudska prava nisu samo predmet politike. Mi trebamo pokazati solidarnost u odnosu na ljude koji pate u Azerbajdžanu i zato pozivam kolege da glasuju za ovu rezoluciju. Hvala. Gospođa Pir, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Prošle godine već smo razgovarali o skandalima pritvaranja aktivista e, i novinara u Azerbajdžanu. Leila Yunus je bila i kandidatkinja za nagradu Saharov. Baku je važan partner za Europsku uniju, međutim mi ne možemo u vezi s ovim kritikama šutjeti pokrenut je sudski postupak protiv Leile Junus, odnosno ona nije čak ni imala mogućnost e, stupiti u kontakt s braniteljem. Ona ima i zdravstvenih tegoba. E, sjećam se kad je jednom ona odvezena e, hitnom pomoći za vrijeme sudske rasprave. Radi se o osobi koja ima gotovo 60 godina i on njoj prijeti osuda na smrt. Europska unija i komisija nisu e, jasno stale protiv takvih događaja. E, nakon osude Lejle sad trebamo tražiti njezino oslobođenje. Magaiša Izmailova i drugi imali su sličnu sudbinu, bile su to nevine osobe. Mi tražimo od Azerbajdžana da odmah oslobodi sve političke zatvorenike. Jako važno načelo Europskoj uniji je more for more više za više. Dakle, što više demokratskih reformi se pokrene u jednoj državi, to će više sredstava ta država dobiti. Ja smatram da je to u redu i zato pozivam Azerbajdžan da poštuje preuzete obveze kao članovi Vijeća Europe. A do tada moj klub traži da se ne da e, viza svim e, onima koji su članovi vlasti, koji su uključeni u nepoštivanje ljudskih prava. Hvala, gospodin Weigl. Poštovani predsjedniče, praćenje ljudskih prava sa onim državama s kojima imamo partnerstvo i e, s kojima komuniciramo je e, glavni zadatak ovog parlamenta. Azerbajdžan je često na našem dnevnom redu. Danas ponovno govorimo o vrlo teškoj rezoluciji i e, razlog tome je sljedeće. Ja bih htio da ova rezolucija ima pozitivan učinak, ali bojim se da neće. Pa ko vjeruje da je ova država češće pod kritikom u odnosu na druge države, na primjer Armenije, E, došlo do okupacije 20% teritorija i e, građani u Nagorno-Karabahu su zbog toga dosta propatili. E, Azerbajdžan je strateški važna zemlja, ali je složena zemlja i trebali bismo u Europskom parlamentu sveobuhvatni pristup imati prema ovoj državi. Gospodin Sebastija, izvolite. Dobar dan, zahvaljujem predsjedavajući. E, još jednom raspravljamo o ljudskim pravima u Azerbejdžanu. U prošlosti e, smo čuli o alarmantnoj situaciji u toj državi. Nakon toga smo govorili o pogoršanju situacije i o totalitarnom režimu. Režim i dalje destabilizira demokraciju susjednih zemalja, e, napada Armeniju i to na sustavan način. Ta država također uzrokuje poteškoće u području Nagorno Karabaha. Mreža korupcije u Azerbajdžanu pokušava se proširiti na Europsku uniju. Ipak Europska unija i dalje smatra da je Azerbejdžan njezin partner. Dakle, ne samo da oni ne dijele naše vrijednosti, nego pokušavaju podrivati te vrijednosti. Dakle, mi moramo na odlučan način djelovati. Aktivisti i reporteri koji su uhićeni trebaju našu pomoć. Zahvaljujem. Imate minutu i 30. Gospodin Bonanno, zahvaljujem predsjedniče, ja vas strašno poštujem pa želim se pridržavati zadanog vremena i biti ozbiljan. Što se tiče Azerbajdžana, moram reći da ja osjećam prijateljstvo prema Azerbajdžanu i njegovim stanovnicima. Uopće ne slažem s onime što sam do sada čuo. E, čemu služi ova hitna rezolucija? Služi za to da kad netko treba ispuhati nos, onda ga ispuše i baci papir na tu maramicu. Dakle, korist je ravna nuli. E, mislite li da će netko u Azerbajdžanu se uplašiti ili čuti što mi govorimo? Ne, apsolutno ne. I upravo to je smiješno ovdje u parlamentu. Mi ovdje samo proizvodimo papir kojime onda samo ispušemo nos. Govorili smo o islamu. Postoji umjereni islam u Azerbajdžanu. E, žene imaju više prava u odnosu u drugim državama, da ili ne? Je li taj islam umjeren da ili ne. Dakle, vi kažete tamo se ne poštuju ljudska pravo, pa onda zašto poslujete s Kinom? E, oni imaju e, osudu na smrtnu kaznu, jesu li tamo ubili već tisuće ljudi? Kad se govori o Nigeriji, tamo imamo i naftu, govorimo i o drugim državama, ali u suštini kao što je kolega rekao prije mene, nemamo dvostruka mjerila, imamo ovdje sto mjerila Dakle, ja kažem, živi Azerbajdžan, živjeli Azerbajdžanci, moramo otići tamo i stvarno sjesti s njima za stol kako bismo razgovarali. Europa mora otići o namo, razgovarati s njima, pronaći rješenja. To je ozbiljan način vođenja vanjske politike. Hvala, gospodin Zahvaljujem predsjedavajući. Potpuno se slažem s onima što je rečeno. Moramo vršiti pritisak na Azerbeđan kako bi poštivao ljudska prava. Danas se upravo radi o ovom prijedlogu. Pučani su u poziciji da se mogu vratiti na ovu rezoluciju. Mi smo sada naučili nešto toga. Moramo učiniti u parlamentu sve što bismo mogli da dođemo do zajedničke rezolucije koju će potpisati svi klubovi mi predlažemo da odmah prekinemo pregovaranja sa Azerbejdžanom jer oni nemaju smisla. Ako i dalje pregovaramo onda će to vidjeti i druge države u svijetu. E, ako zauzmemo ovu liniju onda ćemo e, moći i dalje razgovarati o nuklearnom dogovoru. Moramo učiniti isto za jednu državu kao i za drugu i ako ne budemo bili dosljedni onda ćemo biti u situaciji u kojoj smo danas. E, ljudska prava u Azerbajdžanu jako su važna i trebaju su poštivati. Zahvaljujem. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. E, riječ ima gospođa Manesku. Zahvaljujem. Hvala vam. Europska unija i Azerbajdžan moraju i dalje nastaviti surađivati u, onako kao, kao što je to potvrđeno i kada je predsjednik Azerbajdžana bio u posjetu u Briselu. Suradnja je dobra za obje strane, ne samo što se tiče energije, to je već rečeno, već i kada se govori o poštivanju ljudskih prava. Naravno da smo zabrinuti zbog slučajeva kršenja ljudskih prava i naravno da tražimo tamošnje vlasti da riješe te slučajeve. Ali istodobno želim ukazati na to da takva situacija udaljava tu državu od demokratskih vrijednosti pa i od međunarodnih sporazuma koje je Azerbajdžan potpisao. Mislimo da se treba nastaviti s dijalogom i sa partnerstvom jer je to onaj način kojim bi Europska unija trebala postupati kako bismo pokušali onda tu ne dovesti do prekida suradnje, ali to ne bi bilo dobro za obje strane. Hvala vam lijepa. Gospodin Vard nije prisutan, a sada gospodin Zlotovski, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Dame i gospodo, istočno partnerstvo je jako važno za Europsku uniju. Zato što proširuje utjecaj Europske unije na države na istoku i privlači ih prema Europskoj uniji. Neki e, smatraju da istočno partnerstvo mjesto gdje vi možete prodikovati drugima, ali možda možemo biti zabrinuti zbog onoga što se događa u Azerbajdžanu. Ipak nemojmo prodikovati, to nije mjesto za to. Verba docent kažu na latinskom, ali egzepa Izvolite, gospodin Jakovčić. Nije prisutan. Gospođa Ađeja, izvolite. Hvala predsjedavajući. Od 2009. do danas Europski parlament je usvojio sedam rezolucija o situaciji ljudskih prava u Azerbejdžanu. Događaje o kojima smo danas govorili tijekom ove rasprave pokazuju da unatoč tim rezolucijama, ima ih sedam, Režim još uvijek se okomljava na slobode u Azerbajdžanu i oni su gušili svaki oblik e, demokracije u Azerbajdžanu. E, nije tajna to što dolazi stalno do bombardiranja, a bombardiranja vrši azerbajdžanska vlada u pokrajinskim e, područjima. Tu mislim na Armeniju i na Gorno Karabah E, jedna žena i njen sin su nedavno ostali ozlijeđeni u tim bombardiranjima. E, ovo će biti osma rezolucija ljudskim pravima i trebamo je osvojiti ne samo kako bi se poštivalo ono što je dogovorno 2009. nego kako bismo sa sankcijama započeli s vraćanjem demokracije e, azerbajdžanskom narodu jer oni zaslužuju demokraciju a režim zaslužuje sankcije koje će vratiti slobodu narodu narodu. Hvala. Gospodin ili izvolite. Nije prisutan. Zahvaljujem. Pozorno sam slušao ovu raspravu. Jedan od mojih kolega rekao je koju će svrhu imati ova rezolucija. Neće ništa promijeniti Azerbajdžanu. Ja se ne slažem s time. Ova rezolucija treba osuditi nepravdu u Azerbajdžanu i zato ima smisla ima smisla za opoziciju Azerbajdžanu jer to će signalizirati našu podršku. E, to je e, jako važno. Hadidža Ismail, e, novinar koji je osuđen na 7,5 godina zatvora u nepravednom suđenju. Evo, to je još samo jedan slučaj. Trebamo dati signal da Europska unija stoji za njih i da time podupiremo vladavinu prava i budno je pratimo. Dakle, ja sam za ovu rezoluciju. Hvala. Sljedeći govornik nije u sali, dakle, gospođa Mijanova. E, tulee Zahvaljujem. U svim situacijama Europska unija bi trebala promicati ljudska prava. Ja se slažem s potpisnicima ove rezolucije E, razvoj ljudskih prava u Azerbejdžanu e, nešto što nas je potpuno ožalostilo. Nismo zadovoljni. Zato tražimo sankcije, tražimo da se politika susjedstva prekine uz poštivanje uvjeta. Mislim da su to pitanja e, koja se trebaju prvo razmotriti unutar odbora a nakon toga se o, tome treba odlučivati ovdje u vječnici. Ne biste trebali to pitanje dovesti ovdje u vječnicu i mm, omogućiti da nekoliko ljudi o tome odlučuje. Trebali smo bolje pripremiti ovu rezoluciju. E, ne mislim da ovako dobro pripremljena rezolucija može nam dati e, rezultate koje želimo moramo se više koncentrirati na činjenicu da trebamo promicati ljudska prava. Hvala. Zahvaljujem predsjedavajući. E, htio bih osuditi ovaj primjer i ovaj slučaj i druge slučajeve o kojima smo danas govorili. Ljudska prava nikad ne bi trebala biti nešto o čemu sudimo na temelju dvostrukih mjerila. Ja podržavam ovu rezoluciju, pozivam Europsku uniju i njezina tijela da razmotre koliko možemo unutar Europske unije nastaviti sa eh, motrenjem presuda međunarodnih tijela i bilo to e, Vijeće Europe ili e, radilo se možda o sudu za ljudska prava. Što će Azerbajdžan misliti o našoj rezoluciji? E, naravno da ova rezolucija neće mnogo toga promijeniti, ali Europska unija mora onda motriti provedbu ljudskih prava i to će biti dobro za Europsku uniju. Hvala vam. U lipnju prije Europskih olimpijskih igara imali smo raspravu u Europskom parlamentu po pitanju Azerbajdžana. To je bilo politički gledano vrlo relevantno. A sada doista imamo ovdje um, vrlo tešku rezoluciju koja nije uravnotežena, koja je pristrana i e, koja je jasno politički obojena. Mi smo tu kao Europski parlament na krivom putu. Odlučili smo ne poslati promatrače na parlamentarne izbore u Azerbajdžanu. I mi vidimo da se ta država izolira, vidimo da se ona udaljava od Europske unije. Tu se radi o energetskoj sigurnosti. A mi jednostavno moramo vidjeti tko će imati koristi od toga kada bi se Azerbajdžan sada nastavio razvijati i dalje u tom smjeru. I moramo i vidjeti kamo će se Azerbajdžan okrenuti. Ja sam protiv ove rezolucije i ja se slažem s time da se glasovanje odgodi. Hvala vam. Dajem riječ povjereniku Vromopunosu eh, koji će zaključiti raspravu. Izvolite. prezidente. Eh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Zastupnici Europskog parlamenta, Azerbajdžan je blizak partner u nekoliko strateški važnih područja za Europsku uniju, prije svega kada se radi o energetskoj sigurnosti i regionalnoj stabilnosti. Naši su odnosi pojačali u proteklih nekoliko godina u okviru istočnog partnerstva, te bismo mi rado da se ti odnosi još i dalje razvijaju, da oni prosperiraju na temelju zajedničkih interesa i vrijednosti. Ali, Postoje važne teme u našem odnosu o kojima bismo trebali otvoreno razgovarati kao partneri. Europska unija izbliza prati situaciju ljudskih prava u Azerbajdžanu. Mi smo prije svega primijetili da su uh, sudske, sudski slučajevi Lele Junusa i Rajfa Junusa provedeni isto kao što smo pravili prije i za još dva slučajeva to su borci za ljudska prava i novinari koji rade u Azerbajdžanu. Mi smo reagirali na te negativne razvoje pomoću izjava, a isto tako i u okviru izravnih razgovora na najvišoj razini. Mi dalje pozivamo da se borci za ljudska prava puste na slobodu, kao i novinari e, koji se drže u zatvoru, a da nisu imali pošteno suđenje. Želimo da Azerbajdžan poštiva svoje međunarodne obveze u okviru e, Vijeća Europe, OSSS-a, prije svega kada se radi o poštivanju slobode mišljenja, izražavanja i da se primjenjuje pravo u okviru nepristranog pravosuđa i sa pristupom e, pravne pomoći i uz suđenja. Mi vidimo da je Azerbajdžan e, ima poteškoća i dalje sa osnaživanjem svoje nezavisnosti u toj vrlo nestabilnoj regiji mi mislimo da je dugoročna stabilnost e, i nezavisnost Azerbajdžana nešto što će e, morati se oslanjati na to da građani mogu slobodno sudjelovati u raspravama. U tu svrhu novinari moraju moći slobodno raditi. Mi očekujemo da će se više aktivnosti poduzeti u tom smislu. Ja svačam da azerbajdžanske vlasti aktivno istražuju nedavni slučaj ubojstva novinara, gospodina Salijeva, naš, e, naša delegacija radi naporno na promicanju ljudskih prava, ima dobre odnose sa civilnim društvom u Baku. Naš e, financijska pomoć je važnosti u tom pothodu, budući da je on usmjereno na najosjetljivije sektore i budući da čini razliku u životu, u životu ljudi. Mi isto tako podržavamo sve boce ljudskih prava koji su izloženi opasnosti. Mi ćemo se i dalje e, držati naših e, zajedničkih vjernosti i interesa u bilateralnim odnosima kao i u okviru istočnog partnerstva i kao članovi Vijeća Europe. Kako bismo postigli održive rezultate, moramo imati dugoročnu viziju na temelju dijaloga, kontaktiranja i korištenja diplomatskih kanala. Kako bi naši odnosi bili postavljeni na novim temeljima, imamo eh, pregovore sa Bakuom, o novom sporazumu koji će početi već u idućih nekoliko tjedana. Tu ćemo vidjeti koji su to naše zajedničke vrijednosti i interesi u okviru naših međunarodnih obveza. To će biti i jedna mogućnost da na konstruktivan, ali na kritičan način razgovaramo sa Azerbajdžanom i moramo dakle i dalje nastaviti usvojivati s vama, iako znamo da neki zastupnici nisu za to da nastavimo s pregovorom sa Azerbajdžanom u ovim zadanim uvjetima ali mi moramo iskoristiti ovu novu priliku isto kako bismo nastavili s ostvarivanjem naših ciljeva i prava koji su integralni dio e, našeg šireg odnosa. Ako ispustimo tu priliku, onda nećemo moći imati priliku izraziti svoje zabrinutost o kojoj ste ovdje spomenuli. Hvala vam. Hvala predsjedavajući. Dobio sam sedam e, prijedloga rezolucije nakon zaključenja rasprave. Zatvorena je rasprava.